Meine und Dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam na zajedničkom sastanku s pod odborom za sigurnost i obranu. Drago mi je što je tu i kolegica Fotiga koja će djelomično i preuzeti predsjedanje ovim sastankom koji zajedno organiziramo. E, mislim da je ovo jedna iznimno važna tema. Naime, vidimo da nesigurnost koja je izazvana vojnim sredstvima biva iskorištena kako bi se zaustavili reformski procesi prema pravnoj državi i održivom gospodarskom razvoju u tim državama. Pritom mislim na Ukrajinu. U slučaju Ukrajine to znači nesigurnost koja je ostvarena okupacijom i aneksijom Krima i tu mislim i na borbe koje još uvijek traju i okupaciju. U Ukrajini su prisutne prisutni ruski vojnici, a cilj svega toga je da se proizvede nesigurnost kako bi se Ukrajini otežala provedba potrebnih reformskih procesa, a time je već i ostvaren cilj, odnosno barem oni tako misle, a to je sprječavanje pozitivnog razvoja u Ukrajini. Mi vidimo, a danas sam imao i prigodu susresti se s predstavnicima Vijeća Europe koji se bave ustavnim procesima u Ukrajini. Oni vide koliko je teško provesti decentralizaciju državnog aparata, koliko je teško imati učinkoviti pravosudni sustav, a sve je to bitno kako bi se pokrenuo i gospodarski razvoj, a onda na temelju gospodarskog razvoja možemo, može se stvoriti i bolja socijalna situacija. Mislim da e, moramo e, se pobrinuti da ovdje imamo u vidu jedan jasan strateški cilj. E, Gruzija ima ovdje jedan problem koji već dulje traje i to od 2008 a to je sve uzrokovano ruskom politikom u oseti u Južnoj oseti i Abhaziji. U Moldovi ta situacija traje još i dulje e, s problemom strovlja koji se koristi kao instrument za e, vršenje pritiska i utjecaja i za nerješivost graničnih pitanja te uporaba jednostranih e, trgovinskih restrikcija u odnosu na te države kako razvoj više ne bi bio moguć. Mislim da je to jasan strateški koncept i mislim da se više moramo koncentrirati da pomognemo tim zemljama u e, području gospodarstva. Naime, one moraju provesti reformske procese kako bi i dobili zato potporu građana. Ukrajinska vlada je kao u sendviču između okupanata s jedne strane i dobrih ljudi koji žele reformske procese, ali su razočarani zato što se to ne odrađuje dovoljno brzo. A i oni su svjesni da tu postoji drugčija poveznica. Iz tog razloga smatramo da moramo razmisliti o tome kako bismo mogli pridonijeti poboljšanju situacije. E, pravna osnova je Final Act i Drago mi je što je s nama danas i glavni tajnik OSS-a, jer naravno OSS je odlučujući nositelj kada je riječ o e, pravim informacijama o teritorijalnom integritetu i suverenitetu država, a s druge strane imamo i proces iz Minska. Potrebno je voditi taj takozvani observation process i vidjeti e, pridržavaju li se obje strane dogovorenog, što znači da OSS ima ključnu ulogu u tom naporu i sada s pravne osnove trebamo prijeći i u praktičnu provedbu. Da, drago mi je što je s nama i Jamie Shee, e, zamjenik pomoćnika glavnog tajnika za sigurnosne e, ugroze, sigurnosne prijetnje. E, on je stručnjak NATO-a i s njim možemo razgovarati na te teme kada govorimo i o procesu iz Minska, polažemo sve nade unatoč mogućim e, ograničenjima. A moramo i vidjeti u kojem planu idu vojni planovi Rusije i u kojem smislu možemo tim zemljama i vojno pomoći a da pritom se NATO vojno ne angažira Moramo dakle vidjeti što od tih mjera možemo provesti. Eto, mislim da bi to bilo sve. E, želim reći da svi ovi događaji posebno u Ukrajini su doveli do renesanse NATO. Mislim da je postalo jasno da ne možemo zaboraviti ovih zadnjih 20 godina zato što bez NATO-a kolektivna obrana nije moguća i iz tog razloga smatram da moramo voditi tješnju suradnju i drago mi je da je tu s nama i James Sher iz Chatham House-a. Mislim da je on iskusni stručnjak za pitanja ruske vanjske i obrambene politike Ukrajine i proširenja i svega što je s tim temama povezano. Najprije bih dao riječ glavnom tajniku za mjeru Možda i vi, gospođo Fotiga, želite nešto reći na početku, e, kasnije. Uglavnom, gospodine Zanijer, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju, gospođo predsjedateljice, Broki Fotiga. Iskoristit ću ovu prigodu kako bih izrazio zadovoljstvo što mogu izvijestiti odbore o stanju u cijelom nizu regija u području OSS-a. To su regije koje posebno zanimaju Europsku uniju u smislu vlastitih sporazuma o pridruživanju i politikom partnerstva. Ono čemu svjedočimo u ovim regijama pomaže nam da stavimo perspektivu razvoj kojem smo svjedočili u zadnjih 20 godina. Od početka 90-ih u SS-u svjedočimo cijelom nizu zamrznutih sukoba. To e, su sukobi koje je teško razriješiti. Riječ je o sukobima koji su se pojavili odmah nakon raspada bivšeg Sovjetskog saveza u cijelom nizu područja i na neki način oni predstavljaju izazov novom poredku koji je uspostavljen granice koje su se pojavljivale i koje bi trebale zajamčiti neka od ključnih načela OSS-a, to je poštivanje teritorijalnog, teritorijalnog integriteta i granica zemalja u regiji. Međutim, ono što smo vidjeli u Pridnjestrovlju, u Abhaziji, u Južnoj Osetiji, u Nagorno Karabahu, bile su određene lokalne realnosti koje su rezultirale iz lokalnih sukoba. One su iziskivale snažne napore međunarodne zajednice kako bi ih razriješila. Zapravo ako gledamo retrospektivno, kada govorimo o bavljenju pitanjem Ukrajine, a što nas eh, pak dovodi do toga da kažemo da postoje eh, velike podjele koje se pojavljuju u prostoru OSS-a i duboke razlike u perspektivama i različite podloge vezano uz procese koji se odvijaju i kako se percipira sigurnost iz različitih perspektiva u području OSS-a u različitim glavnim gradovima. Zapravo, situacija je slična i ove podjele kojima svjedočimo tako otvoreno i tako dramatično u Ukrajini na neki način već su postojale na početku ove faze u odnosu na ove sukobe, a nekako smo naginjali tome da minimiziramo te sukobe i pokušavali smo to razriješiti pomoću mehanizama od kojih eh, je svaki razvijen u svoje određeno vrijeme sukladno specifičnostima svake pojedine situacije. Mislim da je Ukrajina sve stavila u isti kontekst. Dakle, problemi kojima su se oni bavili često su imali slične uzroke i često i zajednički nazivnik. Ukrajina naravno je to stavila u prvi plan na puno dramatičniji način kao što je to ispomenuo predsjednik Brok prije nekoliko trenutaka. Naime, govorimo o kršenjima prava, temeljnih prava koje se primjenjuju na odnose zemalja u regiji u zadnjih 40 godina. Dakle, tijekom zadnjih 40 godina. Pitanje jamčenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, e, aneksacija Krima, uz krženje, kršenje specifičnih sigurnosnih jamstava koje su koje je Rusija ponudila Ukrajini u kontekstu procesa denuklearizacije Ukrajine mm, bila je to eh, prijelomna točka u smislu eh, čvrste podloga ovih sporazuma i dogovora koji reguliraju odnose među zemljama. Što se tiče sukoba u istočnoj Ukrajini, E, to je izazov za međunarodnu zajednicu zbog svoje naravi, zato što je to jedan hibridni sukob, sukob u kojem je vrlo teško identificirati točno tko su akteri, iako imamo jasne naznake o tome tko su protagonisti ovog sukoba i na temelju e, našeg motrenja situacije na terenu to predstavlja nove izazove, međutim na brojne načine stvari se dodatno usložnjavaju kada govorimo o procesima rješavanja cjelokupnog seta problema. Samo da vam to približim. Rusija i Ukrajina su dva e, sufacilitatora u formatu 5 plus 2 gdje bi se trebao riješiti odnos u trans u e, Pridnjestrovlju. A kada pogledate odnose između Rusije i Ukrajine možete vidjeti da je naravno format tog foruma ozbiljno ugrožen. Očito je riječ tek o jednom sitnom detalju u puno složenijoj situaciji. Pitanje Pridnjestrovlja i nedavno su tamo e, nedavno su održani izbori u Moldovi koji su rezultirali puno složenijom političkom slikom u, na prostoru same Moldove, ali također komplicirajući e, su to čimbenici vezano u samo Pridnjestrovlje, kao što je na primjer zatvaranje granice između Pridnjestrovlja i Ukrajine ili Moldove i Ukrajine na području Pridnjestrovlja, recimo to tako. I naravno to je pak izazvalo optužbe e, čelništva u Pridnjestrovlju da se provode napori kako bi se na neki način ugušilo gospodarstvo te regije. No očito je da je ovo pridonijelo e, uzavrilim strastima na tom području i odnosi su došli u akutniju fazu krize, a time su i politički procesi postali kompliciraniji. U Južnoj Osetiji i Abhaziji vidimo razvoj situacije na političkoj razini u smislu progresivnog jačanja suradnje između te dvije regije i Ruske federacije na temelju cijelog niza sporazuma koji su u novije vrijeme zaključeni. Povećava se jačaju granice između E, tih regija i Gruzije. Nedavno sam bio u Gruziji kada smo se svime fokusirali na granicu između Rusije i Ukrajine i promatrali koja količina opreme prolazi kroz tu granicu. Stvarno smo osjećali da su te ograde na pogrešnom mjestu i da spriječavaju kretanje ljudi na ovom prostoru prema Gruziji. U razgovorima preko ograde s lokalnim stanovništvom Južne Osetije, gruzijskog podrijetla. Ljudi su mi rekli, ovo je moja kuća iza mojih leđa, između mene i njih je bila ograda. Govorili su mi da je njihovo vlasništvo na drugoj strani. E, rekli su, ako ja želim ići obrađivati svoje polje, moram se, moram prijeći preko ovog prostora i voziti se dva kilometra da bi došao na svoje polje. To je situacija dakle na terenu koja je posljedica ovakvih aktivnosti. Što se tiče Nagorno Karabaha, to je još jedan primjer, primjer sukoba koji nas jako zabrinjava. Vidjeli smo akutniju situaciju opasnu situaciju na terenu, na, u cijelom nizu incidenata, a politički proces zaostaje, još uvijek ne, nema dovoljnog angažmana čelništva. Nedavno smo svjedočili i problemima u Armeniji zbog gospodarskih problema, ali e, vidjeli smo i deklaracije na azerbajdžanskoj strani koji u svakom slučaju ne pomažu političkom procesu. Postoje pritužbe o ulozi, a kad kada i o sastavu pregovaračkog mehanizma. I na tom području e, okruženje vezano uz rješavanje sukoba je iznimno komplicirano. Što se tiče Ukrajine, ona je naravno u središtu pozornosti, nju sam ostavio kao zadnju točku, ona je dakle u središtu napora OSS-a, opet e, ćemo imati sastanak u Minsku gdje ćemo razgovarati o određenim mjerama, pogotovo o političkom procesu koji je iznimno važan, ali i naročito e, težak e, ako gledamo izazove koje nam predstoje decentralizacija izbori, ali tu je i dinamika dijaloga u ovom formatu s predstavnicima separatista za stolom. Ovaj politički proces Dobra je vijest da je započeo i da se na neki način nastavlja. Dakle, postoji angažman, ali istodobno su rasprave vrlo teške i ostaju vrlo teške. Mi kao međunarodna sadnica možemo samo olakšati, dakle možemo osigurati mjesto za pregovore, možemo osigurati ljude koji će olakšavati angažman, ali na kraju dana na stranama je da donesu odluke koje su potrebne. Naravno, tu smatramo da nam tu predstoji još dugačak put. Istodobno, kako postoji politički proces, on je pokrenut, situacija na terenu i dalje zabrinjava. I dalje kažemo da je prekid vatre, da se općenito poštuje u smislu da kako bih to rekao, da nema većih vojnih operacija, međutim istodobno postoje brojna kršenja e, tog prekida vatre svakoga dana. Ono što smo nedavno vidjeli je da postoji geografsko širenje tih kršenja, iako smo uspjeli ostvariti neki napredak u određenim područjima na e, na primjer na području juga u blizini Mariopolja. Danas ondje imamo osobu koja pokušava postići dogovor s nekim lokalnim čelnicima kako bi se postigli stabilni aranžmani gdje bi OSS bio u ulozi jamca E, vezano uz poštivanje lokalnog prekida vatra. Onda možemo e, pokušati imati slične aranžmane i za druga područja. No, e, naravno, radi se o tome da pokušavamo intervenirati, da se smiri situacija. Druga, drugi aspekt je da pokušavamo postići da se politički proces nastavi. Dakle, E, ulaganje u politički proces e, ostaje naš prioritet i vrlo je visoko na popisu prioriteta OSS-a. Uloga je svakako ključna i voljeli bismo da se ovaj politički angažman nastavi. Tu ću stati, a onda se možemo i kasnije detaljnije pozabaviti pojedinačnim pitanjima. Hvala vam lijepa na uvodu, a sada riječ ima Jamie Shee. Eh, gospodine predsjedatelju i gospođo predsjedateljice, eh, zahvaljujem vam još jednom što ste uključili NATO u ovu važnu ravnu raspravu i drago mi je što sam se vratio. Eh, malo sam ovako u strahu jer ste mi dali deset minuta da raspravljamo o trima zemljama u usporedbi s time e, ovaj krug oko svijeta 80 dana žila Verna je bio obična šetnica, ali pokušat ću ispuniti taj izazov. Na samom početku E, tijekom hladnog rata što se razlikuje e, današnjom situacijom je da imamo nekoliko zemalja između Rusija koja izgleda da se udaljuje od zapada i Europska unija i NATO u Europi. I što se događa s tim državama? One ne određuju svoju vlastitu sudbinu. Što se E, događa u tim državama isto tako utvrđuje budućnost nato Europskog evropskog projekta kao i budućnost Rusije. E, što su te zemlje više disfunkcionalne, e, to više postoji prijetnja u NATO i u području Evropske unije. S druge strane, bez obzira na buduće perspektive članstva u NATO-u ili Evropskoj uniji od tim trima zemljama, što su one više integrirane, uspješne, pluralističke, demokratske, to su veće šanse da će Rusija jednog dana, naravno ne prije nego što gospodin Putin se povuče 2024. čim Rusija krene u liberalnijem smjeru, da će se Rusija vratiti k nama. I zato budućnost Europe se događa u novoj Middle Europi, jer tu je sada ta Middle Europa nije ona u e, središnjoj i e, istočnoj Europi kao što je bila prije 25 godina. To nije natjecanje između istoka i zapada. Stvar je u tome da vizija NATO, a mislim da je to i vizija Europske unije, uvijek govori da e, zemlje mogu imati različite identitete. E, Turska je članica NATO, ali isto tako i članica Islamske konferencije. Mislimo da zemlja ne mora e, birati ako niste s nama onda ste protiv nas, nego mislim da je to kompatibilno, da Rusija može imati bliske odnose s tim zemljama, ali isto tako može imati bliske odnose sa Zapadom. Međutim, s druge strane, e, postoje i partneri. U slučaju Gruzije, ta je zemlja jedna od onih koja najviše doprinosi e, u Afganistanu, ne samo jedna izvan NATO-a koja doprinosi, nego jednostavno najveći doprinositelj e, u Afganistavu. Oni su sudjelovali u svakoj NATO-voj misiji u Afganistanu na samom početku i opet se priprema da ide u e, Afganistan e, u sklopu misije za obuku. To znači da je to neki oblik e, pomoći, neki oblik solidarnosti. Moramo učiniti sve što možemo, a ne se prepustiti sferama utjecaja novim geopolitičkim sporazumima gdje se veliki e, udružuju, a e, slabi e, samo trpe. Dakle, to je kratkoročno možda dobro rješenje, međutim to će povećati apetit za više geopolitike u dugoročnom, e, dugoročnom e, e, razdoblju. Dakle, moramo učiniti sve što možemo kako bismo osigurali sigurnost i integraciju te tri zemlje. Naravno, za Ukrajinu E, najviše se moramo usredotočiti na stabilizaciju kao što je gospodin Zanijer upravo rekao. E, rat jako puno košta e, Ukrajinu, 20% e, svoje proizvodnje i proizvodnje oružja jer mora ići vani, više ne može to proizvoditi u regiji Donbass i isto tako e, prekid vatre dobro, e, dobro funkcionira. OSS je odigrao jako dobru ulogu, ali je puno vojnika i poginulo, e, osim 1700 vojnika koje smo prije imali, imaju 900 ranjenih tijekom tog razdoblja, 560 kršenja prekida vatre. Zato moramo nastaviti biti prisutni tamo, a Rusi moraju e, preuzeti odgovornost. Oni govore o Minsku kao o nekoj vrsti nepristranog nepristranog e, olakšivača. Međutim, oni imaju ključnu izravnu odgovornost da očuvaju e, ugovor iz Minska. Prvo trebaju povući teško oružje, što se još uvijek nije dogodilo. Ukrajinci su dali prijedloge da idu dalje što se tiče malokalibarskog oružja, ali e, oni to još nisu uzeli u obzir. Moramo naravno stalno paziti u ljetnom razdoblju koje nadolazi da e, se ne pogorša nasilje. E, ima samo 10% boraca ukrajinskih u istočkoj, istočnoj Ukrajini iz te regije. A ostalo su ili ruski vojnici E, bez oznaka ili su ruski e, dragovoljci u tom području. U svakom slučaju 500 tenkova koji su tamo nisu lokalno preuzeti. Dakle, trebamo jako biti pozorni kada se radi o Minsku. Druga stvar je da moramo ohrabriti, bez obzira na teške okolnosti, da Ukrajinci i dalje provode decentralizaciju. Ukrajinski parlament će sljedećih nekoliko dana E, glasovati za jedan e, paket e, prijedloga vezanih za decentralizaciju i održavanje lokalnih izbora pod, prema ukrajinskom ustavu, a to je jako ključno da bi ponovno dobili, pridobili kontrolu nad istočnim granicama i tu im moramo pomoći. Što se radi gospodarskih reformi, Ukrajina je mnogo učinila u posljednje vrijeme, razbila je monopole, borila se protiv korupcije, e, neka regionalne vlasti su otpuštene i, moram čestititi i gospođi predsjedateljici i gospodinu predsjedatelju kako su diversificirali e, energetsku opskrbu e, sa što je stavilo Ukrajinu u vrlo snažniji položaj kao što ste vidjeli prije sa Gazpromom i Ukrajina je također krenula prema liberalizaciji svojeg vlastitog energetskog tržišta gdje može proizvoditi mnogo više plina pa ga neće trebati toliko e, iz Europske unije. Što se tiče NATO-a, mi isto tako mnogo radimo. Imamo jedan program izgradnje kapaciteta e, za Ukrajinu. Imamo nekoliko savjetnika u Kijevu koji rade na nacionalnoj sigurnosnoj strategiji, na nacionalnoj sigurnosnoj doktrini i na e, reviziji E, kako bi e, doveli Ukrajinu na standarde e, nato do kraja ovog desetljeća. SAD, Kanade, Kanada i ostale zemlje isto tako obučavaju nacionalne, nacionalne vojs, nacionalnu vojsku i imamo pet fondova e, imamo u mom području e, kibernetičku e, zaštitu gdje dajemo i medicinsku pomoć vojnicima i pratimo zračni prostor između ostaloga. Dakle, imamo mnogo takvih napora sa našim partnerima, a ono što je najvažnije je da Ukrajina sa malo zakašnjenja krene sa svojim reformama a dva vođe, dvoje vođa e, vlade ostanu zajedno kao što su prethodni vođe, e, kao, kao što prethodni vođe e, prethodne ukrajinske vlade nisu surađivali i nisu pomogli Ukrajini da iskoristi godine nakon hladnog rata i godine slobode. Što se Gruzije tiče, postoje izvješća iz medija, kao što su i ona iz Washington Posta, da Gruzija postaje malo nestrpljiva i razočarana vezano za integraciju sa euroatlantskim institucijama, što traje malo predugo, a još će i trajati recimo manje podrške za e, ugovore o slobodnoj trgovini, a veća E, veći, veća potpora za e, azijsko-evropsku e, zonu. Dakle, čak i danas postoji jedna skupina političkih stranaka u Gruziji sa 15.000 članova koji zagovaraju povratak na neku vrstu ruskog gospodarskog aranžmana. Dakle, e, takve e, podjele pokazuju da u Moldavi, Moldovi postoji oko 50% e, stanovništva koje je opredijeljeno prema istoku i 50% prema zapadu. Iako oni nisu tako blizu članstva u NATO, moramo ipak održati taj proces i održati tu perspektivu koja mora biti stvarna, a ne samo jedna litanija posebno u sadašnjem okruženju. Lamberto je već spomenuo taj problem e, e, građenja građanja e, ovih ograda na, na granici Južne Osetije Abhazije. Moramo paziti da te dvije, da ta dva entiteta ne postanu države koje god sporazume Rusija potpiše moramo se jako čvrsto držati za teritorijalni integritet Gruzije. Mi pomažemo isto tako sa e, paketom za obranu, e, provodimo vježbe i na Crnom moru i na kopnu sa gruzijskim oružanim snagama, a Gruzija je jedna od pet posebnih partnera koje e, zovemo partnerima za pojačane mogućnosti. Dakle, Jasno je da i dalje radimo prema e, tome da e, oružane snage Gruzije isto tako e, ostvare standarde NATO-a i da ostanemo vidljivi u Gruziji. Dakle, ključno je ono što radimo u smislu Gruzije na sljedećem samitu NATO-a u Varšavi za godinu dana, posebno sada kada isto tako razmatramo članstvo Crne Gore. Što se tiče Moldove, one se razlikuje od, ove, od ovo dvoje, završit ću za 60 sekund, samo 90% žele se pridružiti NATO-u, a e, zemlja ima politiku neutralnosti koju podržava 52% stanovništva. I zato ne možemo raditi u smjeru moguće pune integracije u NATO, Isto tako bih rekao da je e, mnogo značajnija tu e, uloga Europske unije, posebno E, u prije e, ovog e, ugovora o slobodnoj trgovine i liberalizacije viza što se tiče slobodnog kretanja ljudi, a isto tako i zabrane koja je na snazi do kraja ove godine. I zato je i Moldova pod velikim pritiskom Rusije recimo Gogas, e, identitet Gogasa kojeg podržavaju Rusi. Isto tako pritisak da izbace Moldavce koji rade u Rusiji, da ih prisile da se vrate u Moldovu. Isto tako pritisak vezan za energiju i tako dalje. Moramo to imati na umu i još jednom pomažemo, bez obzira na različitu perspektivu, sa jednim e, uredom za vezu, vezu za izgradnju e, kapaciteta i slično za budućnost nekoliko vrlo kratkih naslova jer nemam više vremena. Prvo, što više imamo e, hibridne, hibridnih ratova i scenarija za NATO, e, sve više moramo govoriti o otpornosti, kibernetičkim mrežama, e, sigurnosti, energiji i tako dalje moramo paziti da budemo otporni i da damo tu otpornost i našim partnerima koji to trebaju više nego mi jer su ranjiviji. Isto tako e, izgradnja kapaciteta vezana za obranu. E, ne možemo samo e, stavljati zabilješke u kućice, nego moramo to zaista provoditi. I treće, trebamo bolju E, integraciju e, napora NATO-a, a isto tako trebamo da NATO i Europska unija bolje surađuju kako ne bismo radili kroz razne kanale, nego da ostvarimo sinergiju, a isto tako moramo ohrabriti te zemlje da više surađuju na regionalnoj razini. Imali smo određene okvire za regionalnu suradnju u prošlosti i možemo, moramo vidjeti, moramo ih e, ponovno oživjeti. Evo ga, mislim da je to bilo brže nego, osam, nego e, krug oko svijeta 80 dana. Međutim, Jamie, još uvijek nam nisi e, rekao... Uh, thank you very much. Uh, the floor has now Mr. James. E, gospodin James Hvala gospodine predsjedatelju. Gospođo predsjedateljice, čast mi je što sam ponovno pozvan i drago mi je što sam se vratio. Kao obično, ja ću govoriti o ovim pitanjima po temama. Imam četiri stvari koje želim reći. Moja prva stvar koju želim reći je da u sve tri zemlje koje su, e, koje su potpisale ugovore o pridruživanju sa Europskom unijom, Moldova, Ukrajina i Gruzija, današnje rusko vodsko percipira da oni vode jednu protuofenzivu, stratešku protuofenzivu protiv e, odlučnosti Europske unije i NATO-a ne samo da, ne, e, da se ne miješaju i da ne isključe Rusiju iz e, njezinog strateškog i povijesnog prostora, nego da podrivaju i destabiliziraju režim Rusije i njezine civilizacijske vrijednosti. Iz tog razloga Kremlin smatra da je sukob u Ukrajini ne samo važan sam za sebe, nego je on isto tako bitan u jednom e, višestranom e, e, borbi da se pretvori poredak Europe i da se on pretvori na temelju načela ravnoteže moći i E, isto tako e, ravnoteže između različitih e, snaga a isto tako to mora biti temeljeno na određenim vrijednostima i civilizacijama što je naročito pokazano u ruskoj vojnoj doktrini iz 2014. Oni žele zapravo ponovno uspostaviti sustav Jalte E, Sergej Jariškin je u posljednjih nekoliko mjeseci koji je e, e, koji je glasnogovornik za Dumu rekao je da Zapad mora ili ponovno naučiti lekciju Jalze ili riskirati rat. Mislim da nije sada realistično da će Rusija zapravo postići svoje ciljeve. Međutim, mislim da je realistično, realistično čak i vjerojatno da će uspjeti stvoriti jedan ishod u kojem ćemo svi izgubiti. Rusija se pokazala e, desetljećima, možda i stoljećima kao majstor i stručnjak da e, postigne ishode u kojima svi gube u svim sukobima do sada. E, ključni cilj je da podriva europske integracije, ne samo one koje bi mogle biti u budućnosti, nego i one koje su se već dogodile. Druga stvar, instrumenti koji se koriste nisu novi, ali se primjenjuju na nove okolnosti. I oni se primjenjuju u različitim kombinacijama i na različite načine koji su vrlo nepoznati i nas dezorijentiraju. Dakle, radi se o ratu informacijama, isto tako e, diplomaciju mreža i traženje e, lobiranja unutar naših vlastitih e, sustava, sustave saveznika, korištenje trgovine i energije, korištenje provokacija i straha kao političkog oružja i kao što znamo ono što zovu e, Rusi nelinearni rat, a mi zovemo hibridni rat, samo želim ponoviti. Postoje tri ključna cilja onoga što zovemo hibridni rat. Prvo je da zamutimo e, ove granice između rata i mira, isto tako i granice između unutarnjih i vanjskih poslova, a e, isto tako da utvrdimo prave protagoniste ovog sukoba i njihove ciljeve. A u Ukrajini se vide sve, sve, sva ta tri instrumenta. A četvrti instrument koji je od vašeg e, interesa je u stvari taj zamrznuti sukob. I to me dovodi do moje treće stvari Zamrznuti sukob, kao što smo vidjeli u posljednjih 25 godina na e, području bivšeg Sovjetskog saveza, je jedan artefakt, zapravo jedno ponovno izmišljanje ruske politike. To nije prirodni događaj. U nekim slučajevima e, na Nagorno Karabah je glavni takav slučaj, postoje autohtoni korijeni e, takvih sukoba, a u drugim, u istočnoj Ukrajini kao dobar primjer ne postoje takvi korijeni. Svrha ovog artefakta i instrumenta politike jest podrivati metropolitanske zemlje i e, uništiti susjedstvo, a e, onda dati e, Rusiji jednu prednost koju može koristiti u pregovorima ili stavljati pritisak kada se radi o drugim pitanjima. U svim tim slučajevima e, ti zamrznuti sukobi su e, preludi svježim sukobima, sporadičnim e, takvim sukobima, a e, Gruzija 2008. je takav primjer. Dakle, jedan od e, glavnih arhitekata cijele te sheme zamrznutih sukoba je Vladimir Antohejev, bivši agent KBG, koji je koji je e, prenesen u Ukrajinu i e, imenovan premijerom u e, Republici u Donjecku kako bi on tamo, tamo bi tamo iskoristili njegovo iskustvo. Rus, Rusija na sličan način pokušava zamrznuti europske integracije. Europska unija prije nekoliko mjeseci odlučila da će biti konstruktivna, da će prihvatiti ruski prijedlog i da uđe u razgovore i pregovore o dugoročnoj dugoročnom usklađivanju europskih integracija i euroazijskih integracijskih procesa. I mi smo se dogovorili da ćemo voditi takve rasprave u nadi da ćemo naći putove gdje se možemo uskladiti i razgovarati i e, na taj način da ćemo na neki način smiriti tjeskobe Rusa. Međutim, e, cilj Rusa je potpuno drugačiji, je da koriste takve pregovore kao način da postojeće procese Saveza u Ukrajini, Moldovi i e, Gruziji, da ih zaustave i da ih na neki način učine taocima jednog šireg sporazuma koji je u stvari ne, nemoguć. A sada dolazim do ove posljednje stvari, posljednjih pitanja. U smislu ovog konteksta, na koji način bismo trebali gledati na ono o čemu smo već razgovarali na ovom panelu, a to je proces iz Minska u Ukrajini i njegov razvoj. Mislim da ne govorim ništa neobično ako kažem da u većini zapada, čak i na službenoj razini, postoji znak jednakosti između stabilizacije sukoba u Ukrajini, a to je jedan cilj koji je spomenuo upravo Džemišej, i e, isto tako držanje e, sudovima iz Minska. Sada ću reći nešto što će vam možda e, zvučati kontroverzno. E, ugovori iz Minska nisu teme za stabilnost. Ono što oni čine, oni institucionaliziraju jedan zamrznuti sukob na način koji sam vam upravo opisao. Sporazumi iz Minska, ako ih e, e, ako uzmete one koji su ih izradili, a izradili su ih u Moskvi, vrlo pažljivo prije nego što su u pregovorima izmijenjene neke, neke odredbe, neki koji su e, izradili te sporazume, izradili su ih tako da budu nestabilni, a ja vam mogu reći da oni jesu takvi. Nakon svih napora Rusije u istočnoj Ukrajini, separatističke snage kontroliraju samo jedan dio e, Donjecka i Luhanska, ne kontroliraju više od 5% teritorija Ukrajine na kopnu. Ono što kontroliraju nije e, vjerodostojno. Dakle, nisu pokušali niti učiniti te teritorije e, da ih ožive. Neki humanitarni konvoji su maknuli industrijsku imovinu iz tih područja i ako mislite da će to postati nešto stabilno i nešto E, oživjelo, onda e, mislim da se varati. Osobe koje vode ova područja nemaju administrativnih nadležnosti. Nije bilo niti ozbiljnih napora da se planira e, obnova. Rusija nema nikakvog interesa da stabilizira situaciju na tom području, niti u Ukrajini u cjelini. Ona će smatrati ostvarivanje ciljeva koje je Jamie Shea E, spomenuo kao strateški gubitak za Rusiju. I mislim da ne možemo uspoređivati situaciju u Gruziji. Naravno, Gruzija je na neki način pre, e, prevalila očekivanja i jako dobro se e, nosila sa Južnom Osetijom i e, na neki način se konsolidirala na manjem teritoriju. A ona je to uspjela zbog svih složenosti i podjela o kojima isto tako Jamie govorio, postoji etnički faktor koji je tu uključen. Međutim, ne postoje etničke razlike između ljudi koji žive u Donjecku i ljudi koji, koji žive u Slovljansku. Istočna Ukrajina e, kao cijela e, nikada nije e, podržavala e, pripajanje Rusije sa više od 33% stanovništva. Dakle, većin, inače bi cijela istočna i južna Ukrajina već bila pala, a to je bilo očekivanje. Zato Rusija je završila s jednom situacijom koja im nije draga, koja je jako destabilizirajuća za samu Ukrajinu, koja zaista e, nameće određenu bijedu ljudima u tom području, ne ni separatističke vođe i na taj način se stvara jedna situacija koja e, čini vrlo vjerojatnim da će se iskoristiti prednosti u e, moći. I posljednja stvar koju vam želim reći i tu ću završiti je da gledamo u budućnost i da možemo očekivati u budućoj u istočnoj Ukrajini i u cjelokupnoj Ukrajini da će biti iznenađenja. Hvala gospodine Še. Sada bih željela otvoriti raspravu. Mogu li zatražiti gospodina Predu da nešto kaže? Hvala. Merci, madame Hvala vam lijepo predsjedateljice. Nisam se zapravo specifično javio za riječ, no pozvali ste me da kažem nekoliko riječi, pa bih prije svega htio zahvaliti svima koji su nam se obratili na kakvoći njihovih izlaganja. Uvijek je vrlo zanimljivo kada Imamo pred sobom predstavnike različitih organizacija kao sada NATO-a, OSS-a i dakako druge stručnjake koje dobro poznajemo. Hvala vam na vašim doprinosima, na vašim izlaganjima. Posebice me zanima ovo pitanje zamrznutih sukoba, jer ono što smo upravo čuli u svezi sa sporazumima iz Minska, ta ideja ruskog utjecaja, intelektualnog ruskog utjecaja na sporazum iz Minska i na stvaranje zamrznutog sukoba je to je doista vrlo zanimljivo. I prethodna dva govornika su spominjala na koji način bismo mogli ocijeniti, odnosno procijeniti sporazum iz Minska kroz prizmu zamrznutog sukoba. za nas je iznimno važno da imamo jasnu definiciju tog problema kao takvog. Ono što smo čuli od posljednjeg govornika posebice je zanimljivo, jer je to vrlo zanimljiva situacija kad govorimo o našim strateškim odabirima, osobito s obzirom na ono što se događa u istočnoj Rusiji. Hvala vam lijepa ne znam tko se sada javlja za e, riječ, da opet ne dam riječ nekome tko se nije javio. Hvala vam lijepo. Moje pitanje konkretno za veleposlanika Zanijera. E, da kako mene brine stanje u e, kom susjedstvu, ali osobito me brine sigurnost unutar Europe. Dakle, što je to što, e, što činimo kako bismo se borili protiv e, divljeg ekstremizma? Mislim da je jedan od e, uzroka upravo upravo e, islamofobija. E, naravno tu postoje brojni problemi e, ISIL i ostali. U svakom slučaju čestitam OECD-u na onome što rade, na OSS-u na onome što radi, A što mi kao Europski parlament možemo učiniti kako bismo vam pružili potporu? Hvala vam lijepo, gospodine Tanok. Hvala vam lijepo. Doista mi je bilo zanimljivo čuti o ovom konceptu nove ruske doktrine. Slažem se da predsjednik Putin želi vratiti sat unak trag i jasno raspodijeliti zone interesa na temelju koncepta iz Jalte Znamo da tu postoje ove nekakve suluda upozorenja o upotrebi nuklearnog naoružanja i slično. E, zanimljivo je bilo čuti da čini se da je jedino što povezuje Rusiju, Kinu, Indiju i Zapad upravo zajednički neprijatelj, a to je ekstremni džihadizam. I možda je upravo jedan od razloga što e, Putin djeluje onako kako djeluje upravo to da e, te, te veliki broj ekstremnih džihadista ostanu zaposleni u području Sirije, a ne e, bliže njegovim granicama. U svakom slučaju nisam shvatio gospodine Šer da li vi predviđate da bi se mogao e, odviti novi sukob u području Mariopolja kako bi se uspostavio koridor do Krima, to je ono što sam ja shvatio iz onoga što ste vi govorili. A mene zanima i šira važnost toga, osobito u sklopu onoga što je govorio i gospodin Šea. Smatrate li da će se Rusija približiti kineskim stavovima, a možda i Indiji kroz skupinu BRICS, kroz uspostavu nove razvojne banke, um, a i u području uh, Ujedinjenih naroda. Dakle, je li to neki način na koji Rusija sada pokušava sklopiti nova strateška savezništva? Jesu li uh, ta savezništva stabilna s obzirom na tradicionalno neprijateljstvo sa zemljom kao što je Kina? E, također e, mene je iznenadila masivna kampanja protiv TTIP-a e, i bojim se da se na sličan način financiraju i ekstremno desne stranke uključujući i one koje su prisutne u Europskom parlamentu. Hvala. Predstavnik skupine ALDE, gospodin Pajt. Hvala vam lijepa. E, da, kada pokušavamo e, zaustaviti te zamrznute sukobe, Europska unija čini se tu nema mnogo utjecaja osim kroz ova partnerstva koja već imamo sa pet zemalja u istočnom susjedstvu. No jedan od alata koji nam je na raspolaganju je olakšavanje E, viznog režima. Recimo znamo da su da je više od 75 tisuća ljudi iz područja Pridnestovlja u protekom razdoblju uzelo e, putovnice e, Moldove, zato što Moldova ima režim u kojem vize za Europsku uniju nisu potrebne. Zanima me vaše mišljenje o tome E, smatrate li da postoji utjecaj takvog e, bezviznog režima i treba li Europska unija stoga razmatrati pitanje viza ne samo kao tehničko pitanje, nego i kao pitanje koje pozitivno utječe na zamrznute sukobe. Moje drugo pitanje tiče se činjenice da već nekoliko godina u Gruziji nemamo misiju OSS-a na terenu. Smatrate li da postoji mogućnost da se ponovno uspostavi misija OSS-a u Gruziji, također i u razdoblju Abhazije i smatrate li možda da postoji i uloga za takvu misiju u području Pridnestovlja? Hvala vam lijepa. Mislim da... A, ah, Pričekat ću da svi stave slušalice. Mislim da sa žaljenjem moramo utvrditi da Rusija da je Rusija upravo previše bespomoćna da vodi politiku koja je atraktivna, interesantna ili čak i fascinirajuća za potencijalne partnere Naime, Rusija ne može, zahvaljujući atraktivnosti, e, vršiti utjece, nego nažalost samo kroz, kroz nasilje, destabilizaciju ili prijetnje. To je eto činjenično stanje koje nažalost moramo utvrditi unatoč sveobuhvatnoj suradnji ili ponudi za suradnju u zadnjih 25 godina. Mislim da je ovo jedno činjenično stanje koje je vrijedno žaljenja. Također se postavlja pitanje kako u različitim institucijama reagirati prilikom formuliranja politike. Moramo utvrditi da na sreću mi kao Europska unija u našim mehanizmima sankcija jesmo ostali na okupu i time vršimo utjecaj a također u okviru NATO-a donijeli smo odluke koje će nas, e, nadamo se, osnažiti prema van i zbog kojih ćemo biti vjerodostojniji. S ovakvim aktivnostima koje provodimo, mislim da je to važno za e, vjerodostojnost moje pitanje konkretno se odnosi na Ukrajinu. I to za gospodina Zanijera. Kada govorimo o povećanju broja ljudi na terenu, kada će se to dogoditi, kada će tamo biti tisuću osoba i što možemo napraviti kako bi se Rusija ovdje angažirala u tolikoj mjeri kako bi bilo moguće da doista možete ići svakamo kamo želite ići, dakle između Širokija i ruske granice. To je područje u koje nitko ne ide, jednostavno se ne dopušta ulazak. Koje mogućnosti tu imamo da e, obvežemo Rusiju kao članicu OSS-a? Nadalje, rado bih e, izrekao jednu procjenu ili čuo informacije, naime je li moguće stabilizirati Ukrajinu kao zemlju s naše strane i to na način da status quo u odnosu na demarkacijsku liniju bude stabiliziran, a da pritom ne isporučujemo oružje Ukrajini. Može li Ukrajina trajno izdržati da barem status quo zadrži ovakav u vojnom smislu. Kakva je procjena? Eto, to bi, to bi bilo moje pitanje. Bustinaru. Hvala vam lijepo, gospodin Bustinaro. Zahvaljujem predsjedateljice. Osobito sam zahvalan trima govornicima jer njakon njihovih izlaganja nema više prostora za utopiju niti za iluzije. Vrlo je jasno da je situacija dramatična, da imamo golemi strateški izazov s kojim se moramo pozabaviti i potom kad je riječ o koordinaciji i zajedničkom djelovanju Europske unije i NATO-a, vrlo je jasno da je to ključ odgovora ako želimo u budućnosti postići stabilnost. Nakon vašeg izlaganja čini se jasno da postoji e, vrlo jasna ruska strategija u pogledu zamrznutih sukoba koja se postupno provodi. Prije svega imali smo međuetničke sukobe, onda su ti međuetnički sukobi zamrznuti i kao u Južnoj Oseti i Abhaziji ponovno su e, pokrenuti e, uspjeli su ostvariti određenu kontrolu kao i u Pridnjestovlju e, gdje imaju e, uh, 1600 vojnika pa mogu vrlo jasno kontrolirati ne samo to područje nego moraju doći i do Kišanaoa za nekoliko sati. I kad je riječ o kontroli tih e, zamrznutih područja, to je nalik na one sporazume koje je Rusija potpisala sa Republikom Abhazijom i Južnom Osetijom. Znači moje prvo pitanje je Može li se taj isti scenarij ponoviti u slučaju istočne Ukrajine? To je pitanje za gospodina Šera. A drugo pitanje za gospodina Šija. Koja je vaša procjena situacije u Krimu? Krim nije uopće situacija gdje imamo zamrznuti sukob, to je jednostavno međunarodna okupacija, tu nemamo nikakav etnički element, stanje tamo je e, uvelike promijenjeno u proteklih nekoliko mjeseci od strane Rusije i e, mogu to povezati sa e, komentarom svog kolege i pitati kakve, o, kakve izgledi postoje da se to područje putem Mariopolja poveže e, sa Rusijom. I molim vas samo, postoji li mogućnost da dobijemo vaša izlaganja u pisanom obliku kako bismo ih mogli iskoristiti između ostaloga i za borbu protiv vrlo agresivne ruske propagande koja je nazočna između ostalog i u našem domu. Hvala vam lijepo. Nisam sigurna da ova izlaganja nisu bila ad hoc izlaganja, jednostavno usmena izlaganja koja ne postoje u pisanom obliku, ali pitat ćemo u svakom slučaju naše ugledne paneliste da možda sastave pisane komentare koje bi vam mogli dostaviti. Gospodin Ostrović, izvolite. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem svim panelistima koji su nam se danas obratili i to vrlo argumentirano. Mislim da moram, da možemo napraviti kratak sažetak vaših uvodnih napomena i podijeliti ih svojim kolegama kako se ne bismo stalno vraćali na ovu raspravu iz početka. Mislim da ste odlično saželi situaciju. Moje prvo pitanje temelji se na izlaganju gospodina Jamia Shia koji je rekao kako je Rusija izravno uključena i mora se smatrati odgovornom za stanje u Rusiji, e, u, oprostite, Ukrajini. S druge strane, Rusija je članica OSS-a, a govori se o nepovjerenju Rusije u odnosu na misije OSS-a, e, osobito na e, pitanje praćenja ukrajinskih vojnih snaga na samoj granici. S vremena na vrijeme E, tamo se događaju incidenti uključujući i vatrenu paljbu. E, pa zbog toga vas, gospodine glavni tajniče, pitam koji su vaši komentari na te napade sa ukrajinske strane, s obzirom da znamo da je Rusija tamo prisutna, da dostavlja oružje E, i na temelju svih izvješća znamo da je Rusija nazočna u istočnoj Ukrajini. Drugo pitanje za sve paneliste koji žele odgovoriti jest sljedeće. Rusija nije zadovoljna niti jednom susjednom zemljom koja provodi reforme. Rusija je razmjerno zadovoljna srednje azijskim državama zato što se u toj regiji provodi vrlo malo reforma ako se i uopće i provode. To su e, države koje imaju iste e, gospodarske i političke ustroje kao i prije 20 godina. One zemlje koje su spremne za proeuropski način funkcioniranja koje žele iskušati takav način rada, e, sa takvim zemljama Rusija nije zadovoljna i izaziva sukobe, zamrznute sukobe ili otvorene sukobe. To su načini putem kojih E, Rusija nastoji te države skrenuti sa puta reformi. Koja su to sredstva koja bi Europska unija još mogla iskoristiti? To nije samo razvojna pomoć za te zemlje ili promatračke misije. Možemo li možda napraviti reviziju naših e, alata i instrumenta koje imamo u sklopu zajedničke vanjske i sigurnosne politike jer tako dugo dok se mi budemo ovako držali Rusija će širiti svoju zonu utjecaja. Hvala. Hvala i vama, gospodin Lidza. Hvala vam lijepo, e, gospođo predsjednavajuća. Ako pogledamo podru, crnomorsko područje, tu možemo vidjeti niz sukoba u tom području, zamrznutih sukoba, otvorenih sukoba. Čini se da čitava naša buduća sigurnosna i obrambena politika se temelji na crnomorskom području. Važnost crnomorskog područja za euroatlantsku sigurnost uvelike je narasla u protekle dvije ili tri godine. Ako je tomu tako, moramo usredotočiti svoje napore na područje Crnoga mora da su Ukrajina i Gruzija 2008. godine dobile takozvani MAP, dakle akcijski plan za članstvo u NATO, u stanje bi danas možda bilo drugčije i volio bih da i vi to prokomentirate. Pokušavamo reagirati na ono što radi Rusija na razne načine, vojno, sankcijama, gospodarskim sankcijama, i e, drugim mjerama kojima se borimo protiv asimetričnog, odnosno hibridnog ratovanja. No, dame i gospodo, želim se vratiti na jedno staro, ali važno pitanje. Mi Rusiji moramo odgovoriti na odgovarajući način. Moramo provesti članak peti Eh, ugovora o NATO-u, dakle vašingtonskog ugovora. Kao što znate, mnogo se puta raspravljalo o članku petom koji sadrži dvije slabosti. Kao prvo ne jamči da djelovanje protiv eh, određene države može biti bezuvjetno, a kao drugo citirat ću sada članak peti, ovdje se govori o sigurnosti, odnosno vraćanju sigurnosti e, u sjevernoatlantskog područja, ali ne govori se o djelovanju prije nego što bude ta sigurnost narušena. E, dakle, to je možda najbolji odgovor Rusiji. Treba provesti članak 5 i ta, naš, to naše djelovanje, ta naša reakcija moraju biti E, bezuvjetni i moraju se nastaviti sve dok se prethodno e, sigurnosno stanje ne uspostavi ponovno. To je naravno pitanje prije svega za gospodina Šiju. E, vraćam se sada na crnomorsko područje. Mi nemamo danas pravu politiku niti NATO niti Europska unija za crnomorsko područje. Nemamo program, samo reagiramo na ono što Rusija radi. Imamo te vatrogasne mjere, a važno je imati dugoročnu strategiju za crnomorsko područje kako bismo odgovorili na sve prijetnje našoj zajedničkoj sigurnosti i obrambenoj politici. Hvala vam lijepo, gospodin Korvinika. Moje pitanje je upućeno gospodinu su koji kaže da Rusija destabilizira situaciju. Oprostite, molim vas, to je razmjena mišljenja između članova Europskog parlamenta, a naši ugledni panelisti nisu zbog toga ovdje. Ne, gospodin kaže da Rusija destabilizira situaciju, a onda kaže da je situacija stabilizirana. Dakle, je li to sada dobro ili je dobro da se situacija destabilizira? Hvala vam lijepa. Mislim da se više nitko nije javio za riječ, pa bih onda i ja sada postavila nekoliko pitanja, prije svega veleposlaniku Zanijeru. Što je potrebno učiniti kako bi se povećala sposobnost misije OSS-a? Postoje li kakve prepreke u pristupu misije OSS-a kako bi misija OSS-a mogla učinkovito motriti granice. Moj komentar na ono što je rekao gospodin Šija. Nedavno je Europski parlament glasovao o vrlo važnom izvješću Landsbergis u e, svezi Rusije i prilikom pripreme tog izvješća svi izvjestitelji u sjeni su aktivno sudjelovali u pripremi teksta kako bi se izbjeglo da se na bilo koji način spomene Euroazijska unija. E, pa ne znam, možete li možda prokomentirati to, jer mi nismo postigli sporazum o bilo kakvoj harmonizaciji između Europske unije i Euroazijske unije možda je došlo do nekog e, krivog e, razumijevanja, do neke pogreške u razumijevanju. E, glavni tajnič Šija, hvala vam na izlaganju. Moram reći da cijenim NATO pristup kojim se nastoji pojačati Um, izdržljivosti i sigurnosti tih triju zemalja, Gruzije, Moldove i e, Bjelarusa, e, da kako hibridni rat trenutačna ruska politika čini te zemlje mnogo ranjivijima nego nas unutar Europske unije i NATO. A što mislite koji su to instrumenti za koje biste nas e, za koje biste nam savjetovali da ih upotrijebimo kako bismo ojačali tu njihovu otpornost. Dakle, osim NATO-a postoji neki europski instrumenti koje bismo mogli iskoristiti u tu svrhu. Potom jedna općenita napomena vezana uz zamrznute sukobe. Moram reći da mi je bilo novo čuti da visokorangirani član takozvane vlade u Donjecku je stručnjak za zamrznute sukobe. To mi je eto nešto novo i to je sasvim sigurno vrlo važna informacija. Mislim da je važno razmjenjivati informacije, recimo informacije koje NATO ima o naravi ruske nazočnosti e, u istočnoj Ukrajini, da bi to moglo biti iznimno važno. Dakle, doprinos Europskog parlamenta, parlamentarnoj skupštini NATO-a, Eh, je u novije vrijeme promijenio svoj oblik i sada smo čuli nešto više pojedinosti upravo o ruskoj nazočnosti u Ukrajini nego što smo prethodno znali putem podataka kojima raspolažu neke druge institucije. Znači, mislim da je dosta važno podijeliti informacije u panelima poput ovoga da bi to moglo doprinijeti spoznajama koje svi mi imamo. Hvala vam lijepo, a sada ponovno vam vraćam riječ, veleposlaniče Zanijer, izvolite. Da se osvrnem na pitanja gospodina Prede. Sporazum iz Minska, a to je spominjao i moj supanelist, ne slažem se u potpunosti s komentarom da Minsk nužno vodi u situaciju zamrznutog sukoba. Sve ovisi o tome kako će se provoditi pojedinačni aspekti sporazuma. Kada govorimo o decentralizaciji o kojoj se pregovara u skladu s ustavnim odredbama Ukrajine, ako vidimo da se izbori održavaju u kontekstu okvira ukrajinskog izbornog procesa. To je nešto što bi OSS e, pomogao realizirati i nadzirao. No, naravno, postavlja se pitanje i trenutka. Ako možemo brzo krenuti do granice, nekoliko vas je spominjalo granice fokus je samo na liniji kontakta, onda možemo ići i dalje i maknuti se od scenarija zamrznutog konflikta. Možemo pomoći svim stranama i krenuti u smjeru stvaranja prostora koji bi imao jaku autonomiju, ali bi bio potpunosti integriran u Ukrajinu. To je naravno cilj koji namjeravamo eh, provoditi i zauzimati se za njega tijekom pregovora. Nažalost, pitanje granica je odgođeno, ostavljeno je za kraj, a za nas bi bilo važno da odemo tamo čim prije. Već radimo na nekim odredbama i nakon Minska, naime već radimo e, na pitanju malokalibarskog oružja ispod 100 mm i moramo identificirati područja gdje se krši prekid vatre i moramo pokušati provesti i ove elemente. E, Odgovoram gospodinu kanu, postoji puno načina na koji vi možete podržati OSS, no mislim da je moja polazišna točka e, kad kada pomalo iskrivljena vizija kad, kad kada Europska unija vidi OSS kao partnersku organizaciju, mislim da je važno e, to gledati iz različite perspektive. Europska unija je snažan pokretač unutar oss dakle vi trebate e, OSS pojačano smatrati kao platformu koju možete iskoristiti za vlastite politike, za vlastite ciljeve kao i Rusija, SAD i slično. Dakle, kad kada Europska unija djeluje malo mm, odvojeno, kaže što možemo napraviti u, s pomoć zajedničkih inicijativa. Pa pogledajte što možemo mi napraviti za vas. To je jedan primjer. Ako pogledate cijeli broj zemalja, imamo primjere, imamo sigurnosne dane, imamo e, suradnju s mediteranskim partnerima, imamo dijalog, bavimo se kulturnim vezama, širimo broj dionika, bavimo se i stranim borcima i radikalizacijom na Zapadnom Balkanu, Središnjoj Aziji i sl. Sve su to područja gdje vi možete pomoći u jačanju politike OSS-a, a na taj način ćete ostvarivati i svoje ciljeve i svoje politike. Dakle, samo je pitanje toga kako gledamo ovaj široki spektar alata koji nam stoje na raspolaganju kako bismo ih angažirali i ojačali. E, kada je riječ o Ukrajini, imali smo puno potpore Europske unije u provedbi naše politike na terenu, u E, monitoriranju u sredstvima, vrlo važno, financijska sredstva su došla iz Europske unije i takva je sada situacija. Što se tiče ukidanja viznog režima, rekao bih da tu nije riječ samo o slobodnom viznom režimu, nego i općenito o e, slobodnoj trgovini. To može imati veliki učinak. Riječ je o mehanizmima koje možete iskoristiti za vlastitu vanjsku politiku, a to svakako može pridonijeti smanjenju učinka sukoba. Otvaranje granica jedan je od načina na koji se može osnažiti stabilnost. Naravno, očito je da uvijek postoji tehnički element, ali to ne smijemo gledati isključivo iz tehničke perspektive. Politički učinak je uvijek vrlo bitan u ovim područjima i zato je važno E, da to koristimo kao alat. Kao alat. Kada govorimo o Pridnjestrovlju, e, to je jedan primjer upravo toga. Odnosi i gospodarska struktura Pridnjestrovlja sa Zapadom, sa Europom, vrlo su važni. I ako na kraju godine budemo imali situaciju gdje će Pridnjestrovlje izgubiti prednost privilegirane trgovine, i olakšavanja trgovine, postoje načini kako osnažiti vlastitu politiku u smislu da tvrtke iz Pridnjestrovlja koje su registrirane u Moldovi e, s nama surađuju, a to je nešto što može i pomoći rješenju konflikta. Pitanje gospodina Galera, e, zapravo dva pitanja to se odnosi na Rusiju, a povezano je s pitanjima koja su postavili i drugi. Kada je riječ o odnosima Rusije i njenih susjeda, jedno je pitanje način na koji to Rusija percipira, ali drugi aspekt je i kako to percipiraju susjedi. Kao što znate, mnogi od njih, odnosno praktički svi, su članice OSS-a. Nedavno sam bio u Belarusu, u Kazahstanu, sustrao sam se i s ministrom vanjskih poslova, bio sam u Gruziji, razgovarao sam s njima i to konstantno u ovom razdoblju, a kada je Majdan počeo Ukrajina predsjedala OSS-om što je bio zanimljiv aspekt za nas. No na kraju dana e, svatko od njih oblikuje svoje vlastite odnose s Rusijom. To se odnosi i na pitanje e, misija u okviru ZSOP-a koje je netko spomenuo. Nije riječ samo o politici Europske unije, nego i o politici zemlje primateljice. Uvijek postoji, kako bih rekao, trošak u svakoj odluci koja se odnosi na vanjsku politiku. Dakle, ako država želi uložiti sve svoje odnose u jednom smjeru, očito postoji i trošak u smislu nedostatka odnosa u drugom smjeru. Dakle, to je E, odluka koju svaka zemlja mora donijeti sama za sebe. Svaka zemlja mora odlučiti koliko želi ulagati u odnose s Rusijom u ovom konkretnom slučaju, a koliko u odnose s drugim partnerima vidljivo je da većina zemalja koje su ruski susjedi jesu zainteresirane za diversifikaciju svojih odnosa, ali u kontekstu gdje postoje interesi. Može biti riječ o gospodarskim interesima, o sigurnosti, može biti riječ o dobrosusjedskim odnosima i tako dalje. Dakle, oni žele očuvati dobre odnose s Rusijom, ali istodobno oni žele diversificirati, oni žele uložiti e, vremenom e, više napora i odnose s drugim državama. I upravo tu OSS pokušava odigrati ulogu i pomoći zainteresiranim državama da ulažu i u odnose ali istodobno pokušavamo izbjeći da time bude izazvana nestabilnost na tom prostoru. To svakako nije ideja kao na Jalti. Jalta je rizik koji vidimo u svakom slučaju radimo protiv formaliziranja bilo kakvih linija podjela tu onda dolazimo do logike članka 5 i ulazimo u puno problematičniji scenarij. Pitanje slobode kretanja i ulaganja što je postavila gospođa Fotiga i pitanje ovih tisuću osoba na terenu prije svega mi se sada približavamo broju od 600, e, bit će ih toliko, a broj ljudi će ostati povezan s funkcijama koje možemo obavljati i s pitanjem slobodnog, slobode kretanja. Nema potreba akumuliranja broja ljudi na terenu ako oni ne mogu obavljati svoje funkcije. Dakle, ono što nam je prije svega potrebno je veća sloboda kretanja i mogući pristup granicama. Nemamo pristup granici u ovom trenutku, separatisti nas blokiraju, Rusi nam govore, zato e, s njima smo stupili u kontakt, Rusi kažu mi s tim nemamo veze, to morate, e, o tome morate razgovarati sa separatistima i tako dalje, a mi smo naravno i dalje blokirani. Kao što znate imamo promatrače koji nisu naoruženi, imamo dakle e, civile i ako oni naiđu na ljude koji su narušeni, koji ih blokiraju tenkovima, puškama i nečim sličnim, onda oni naravno ne mogu proći, a moramo izbjeći da ljudi budu uzeti kao e, taoci. Vratit ću se na rusko pitanje malo kasnije. E, čak je jedan Rus bio uzet za taoca zajedno s drugima. Dakle, imamo plan doći do tisuću osoba na terenu, no moramo imati i uvjete na terenu koji to opravdavaju, jer i to će biti skupo. Dakle, vrlo smo oprezni kada je riječ o sigurnosti. Ne želimo dovesti naše promatrače u e, bilo kakvu incidentnu situaciju. Do sada je bilo tako i želimo da to tako ostane i u budućnosti. Dakle, e, želimo izbjeći angažman promatrača. Kao što sam rekao, 77% ljudi dolaze iz, e, promatrača dolaze iz zemalja članica Europske unije i naravno o njima se moramo dobro brinuti, ali pokušavamo se maksimalno angažirati. Plan jest da se taj broj poveća, ali to se neće dogoditi preko noći. E, njihova sloboda kretanja ostaje ograničena. Što se tiče nazočnosti Rusije, prije svega moramo imati ideju o tome o čemu govorimo. Imamo misiju od otprilike 500 ljudi, tu je oko 20 Rusa, od ukupno 500, znači nije to neka velika kvota, a i to nije jedna skupina Rusa, nego su to pojedinačni, pojedinačne osobe koje putuju multinacionalnim e, vozilima, obično jedna osoba vozi, troje ih je u vozilu, može to biti Rus, Amerikanac, Norvežan ili Italijan ili tko već. Dakle, sve, sve su to mješovite skupine a kada smo u separatističkim područjima, e, to što imamo Rusa u vozilu katkada i pomaže. Pomaže nam da uspostavimo bolje veze ili da ostvarimo određeni stupanj, kako bih to rekao, angažmana s nekim, s nekim lokalnim ljudima, s ruskim borcima. To zapravo i nije loše u smislu učinkovitosti same operacije. Pokušavamo međutim izbjeći bilo kakvu koncentraciju nacionalnih skupina u bilo kojem dijelu e, misija pokriva cijelu Ukrajinu. Dakle, imamo Rusa ne samo na istoku, nego i na drugim područjima. Kao što sam rekao, broj je razmjerno ograničen, ali e, stvar je u tome da je, se upravo tome i radi u OSS-u. E, ne možemo postati operacija NATO-a. OSS e, se percipira kao inkluzivna organizacija. Jačina naše organizacije je da odlučujemo konsenzusom i svatko je dio svega onoga što poduzimamo. To je dakle u samoj naravi našeg posla. Ako ne želite vidjeti određene zemlje, kako se angažiraju u ovakvim operacijama, onda ne trebate koristiti OSS. OSS možete koristiti Europsku uniju ili druge formate, međutim ako koristite OSS, to je ono što ćete s OSS-om dobiti. To je jedan inkluzivni format koji OSS nudi. Međutim, u tim kontekstu pokušavamo ostvariti ravnotežu, kao što smo i rekli, u smislu brojki, pokušavamo zadržati ovakvu ravnotežu, ali pokušamo mi biti objektivno u izvješćivanju i svatko naravno daje i svoj doprinos izvješćivanju, a izvješće nije pod vodstvom, tako reći, bilo koje nacionalnosti, nego uzimamo u obzir svačije nakane. Što se tiče crnomorske regije, to sam zabilježio, nisam siguran eh, hoće li se baltički kolege s tim složiti, međutim to jest područje gdje e, zamrznuti sukobi i dalje postoje i tu nastavljamo, e, tom području nastavljamo posvećivati posebnu e, pozornost. Gospodine Šija, izvolite, ispričavam se. Često imamo briefinge na Sjevernoatlantskom vijeću i danas smo čuli 25 pitanja, a trik je u tome da se pretvaramo da smo odgovorili na većinu, a da nismo eh, potrošili previše vremena na to, inače ćete svi postati nestrpljivi. Lamberto je odgovorio, hvala Bogu, na dosta pitanja, a <laughs> što se tiče šije i šera, tu postoji mala zbrka oko imena, pa ću eh, jedan dio pitanja prepustiti njemu. Što se tiče Rusije i Azije, mislim da tu ima i puno prenemaganja. Sama činjenica da Rusija izvozi 160 milijardi kubičnih metra u Europsku uniju svake godine, a s Kinom maksimalno 60. Dakle, e, ideja je da će kinesko tržište nekako nadomjestiti europsko tržište, a Kina to možda uopće ne bude apsorbirala, a moramo uzeti u obzir i plinovode koje, koje se trebaju izgraditi, a možda uopće neće biti izgrađene. Kina uostalom ima i sama zalihe prirodnog plina i plina iz škriljevca, e, bavi se i proizvodnjom solarnih panela, a i također će imati koristi od tržišta e, LNG-a. Međutim, ako Rusija smatra da postoji budućnost u e, ugljikovodicima u Aziji, kako se tržište smanjuje u Europi jer se posvećujemo obnovljivim izvorima energije, međutim to radi i Kina, a to znači da će još 20-30 godina trebati da se modernizira rusko gospodarstvo. To pak znači da će e, Rusija i brže nazad, nazadovati. Ne postoji tehnologija koja je uključena u ovaj dil. Riječ je o ugljikovodicima. Mislim da tu postoji rizik i naravno Rusija će biti mlađi partner Kine. Tu ne treba biti nikakve dvojbe. Još nešto kada gledamo BRICS ili e, e, zemlje i šangajske suradnje, e, to se brzo razvodnjuje. Naprimjer, Južnoafrikanci održan je summit BRICS-a, Indija i Pakistan kucaju na vrata šangajske organizacije za šangajsku suradnju i što se više te organizacije šire, s više promatrača i članica, Iran tko zna sutra, onda je jasno da će se smanjivati i ruski utjecaj i ja bih rekao da će se potencijalno kineski utjecaj povećavati. No u tom kontekstu kada e, govorimo o razvoju banaka ili Kineske banke za infrastrukturni razvoj, sve to ukazuje da moramo istraživati te formate gdje mi sudjelujemo s Kinezima, Indicima, u okviru G20 ili drugih organizacija, kako bismo proizveli i druge forume koji bi na kraju možda bili atraktivni za te zemlje. Zemlje BRICS, e, ne znam ako oni postanu koherentna skupina, ja u to sumnjam, e, riječ je o 20% to svjetske proizvodnje, jednoj petini proizvodnje nafte. Dakle, problem nafte će za Rusiju dalje postojati. E, rekao bih da moramo nastaviti s TTIP-om, bez obzira na populističku opoziciju, to će doniti rast i u Europi i SAD-u i bila sam vrlo, bio sam vrlo, vrlo zadovoljan nakon početnog okljevanja da je Američki kongres e, e dao e, odobrenje za TTP s Azijom i sada je vrijeme da se mi posvetimo tom sporazumu. No, ne mislim da Azija može biti substitut za rusku integraciju. Vidite puno ruskih oligarha koji kupuju nogometne klubove, više od 3 milijuna Rusa je napustilo e, Rusiju, većina njih živi u Europi ili u SAD-u. Što se tiče članka 5, automatizam, to nije dobra zamisao objasniti. Zamislite svoju zemlju, članicu NATO-a, koja se iznenada nađe u situaciji gdje mu saveznik kaže upravo sam pretrpio jedan kibernetički napad na svoje mreže, mislim da znam tko je iza toga i objavit ću im rad sutra ujutro, jeste li uz mene? Ne, ne možete to, ne možete imati taj automatizam koji bi omogućio jednom savezniku da se pozove na članak 5 zbog nečega za što mislite da je oružani e, sukob, pa se pozovete na članak 5. Naravno, vaše stanovništvo nikada ne bi prihvatilo članstvo u NATO-u da, da je znalo da ćete ući u nekakav sukob zato što drugi e, saveznik misli da to trebamo napraviti. Dakle, nedostatak automatizma je dobra stvar, ja smatram, zato što moramo e, sačuvati članak 5 za situaciju u kojima je to opravdano. No, e, kada je riječ o NATO-u, e, kako je ono ispunjavao svoju ulogu kada su se stvari zaoštravale Bosna i Hercegovina, čak i Libija mm, nakon 11.9. E, toga. E, shvatilo se tada da je vjerodostavna organizacije e, u riziku i da su svi ugroženi ako ne pokažemo solidarnost. Zašto mislite da imamo sve te vojne planove, sve te vježbe? imamo e, planove za e, reakciju, imat ćemo i novo sjedište e, NATO-a, imat ćemo integracijske unice na, jedinice na područjima svih članica, imamo i zajedničke skupine, sve to znači da se pripremamo za veliki trenutak, e, spremamo se za veliki trenutak, imamo opremu, imamo infrastrukturu, imamo postrojbe, svatko zna svoju ulogu i što više to uvježbavate, što se više pripremate, e, time će to postati automatski kada se donese politička odluka da se to e, odvija. Dakle, nemojte podcjenjivati članak 5, ali uvjetovanost bi bila glupa, ako to mogu tako reći. Crno more, jako važno. Imali smo situaciju prije nekoliko godina gdje se Mare Nostrum odnosio na sva naša mora, na Crno more, na Mediteran, na Sjeverno more. To su bila tiha područja, toliko tiha da nismo investirali uopće u svoje pomorske e, sposobnosti, a sada zbog toga imamo veliki nedostatak plovila. Na primjer, Britanska mornarica 2013. tijekom revizije imala je 317 plovila, danas ih ima 80-90 koje funkcioniraju to je do slične situacije drugdje. Ne govorimo o Mare Nostrum na isti način. Rusija i Kina su održali vježbe u istočnom e, Mediteranu. E, Rusija sada kontrolira veći dio obale, ima 25.000 tisuća e, vojnika na Krimu. Govori se o nuklearnim projektilima na Krimu. Dakle, imamo i Kaliningrad na Baltiku i Rusija ima dvije važne točke od kuda može kontrolirati što će raditi i što će gdje stacionirati. A mi ne želimo biti područje gdje se uskraćuje pristup. Naime, imamo saveznike na Crnom moru, Turska, Bugarska, Ukrajina. To su naši partneri na Crnom moru i trebamo imati pristup. Slažem se, ovaj veliki e, strateški, veliko strateško kazalište. E, slažem se da nam treba baltička, crnomorska strategija i slično, no u svakom slučaju moramo povećati svijest o, o e, problemu mornarice i ostalih plovila. Pitanje otpornosti. Vidjeli smo u Ukrajini situaciju kada je riječ o sigurnosti nuklearnih elektrana. Spomenuo sam i kibernetički e, prostor, imamo jedan e, fond gdje se brinemo za sigurnost mreže u Ukrajini jer ako smijem biti iskren, ukrajinska mreža je u potpunosti probijena, Rusi e, su svjesni što se sve odvija, uspostavili smo i posebni centar to će malo potrajati, međutim mislim da smo na dobrom putu i kao što sam rekao usredotočit ćemo se na vlastitu eh, otpornost, a u to moramo uključiti i svoje partnere i na kraju eh, zamrznuti eh, sukobi. Oni nisu zapravo zamrznuti, nego su zamrznuti pregovori. 60 ljudi je ubijeno snajperima ili u nesrećama helikoptera kao što smo vidjeli u sukobima u bivšoj Jugoslaviji 95. to se može ponovno i otvoriti ako jedna strana stekne veliku vojnu prednost u odnosu na drugu. Apsolutno je bitno dakle surađivati, važni su poticaji i poticaj da strane dođu do nekakve vrste rješenja i važno je biti na oprezu jer problem s kojim smo suočeni je taj da se uvijek usredotočujemo na jednu krizu, a zapravo e, ne vidimo što se događa na drugom kriznom području u Europi, sviđalo se to nama ili ne. E, to je kao da gledate televiziju na četiri i pet programa istodobno. To je dosta frustrirajuće jer naravno da je ljepše gledati jedan e, program, ali evo to je pet, četiri, pet situacija koje moramo konstantno motriti. Trebamo pripremiti paket mjera za koje stranke znaju da će biti provedene, a što se tiče Mariupola, činjenica je da Europska unija, a na tome čestitam Europskoj uniji, jest pripremila paket novih sankcija i sada je jasno što će se dogoditi ako kriza eskalira i zbog toga svaki potencijalni agresor mora usporediti troškove i gubitke novih aktivnosti. U, što se tiče Mario Polja, Mario Pola to bi e, iziskivalo veliku, veliku eskalaciju, što bi značilo da Rusija to više ne može napraviti e, skriveno ili e, uz njekanje. U svakom slučaju mora, morali bismo izmiriti mjere još većeg angažmana. Nadamo se da će gospodarske sankcije i druge mjere biti dovoljno odvraćajuće u sljedećih, u sljedećih nekoliko mjeseci, no moramo se pripremiti na najgori scenarij, i, a planirati za najbolji. Thank you, sir. Mr. Hvala gospodine Šeja. Hvala gospodine, gospođo predsjedateljice. Započet ću sa dvije stvari. Jedna koju ste postavili meni, druga vezana za sporazum iz Minska i povezivanje tri tematska pitanja. Kao prvo, moja namjera nije bila reći da Europsko vijeće se dogovorilo e, za formalne razgovore sa Euroazijskom gospodarskom unijom ali bilo je nekoliko izvješća u medijima iz nekoliko e, zemalja, to kvalitetnih izvješća u medijima, gdje se reklo da Europska komisija i pojedini vođe Evropske, e, zemalja Europske unije su se obvezali da provode određene razgove, razgovore o e, usklađivanju i, do, i dogovoru u Euroazijskoj uniji. E, kada je imenovan 2014. kada su separatisti bili na rubu e, gubitka, e, ne znam da li on još uvijek tamo, odnosno ne znam da li se uopće može otkriti ili on još uvijek tamo, a ostali koji vode sve to nemaju njegovu stručnost. Međutim, postoje ruske snage koje imaju stručnost, gospodin Girkin, koji je e, isto tako bio e, ministar za obranu, ima e, neke stvari koje rade u Čečeniji. Dakle, postoji određeni DNK. Minsk jasno izjavljuje da odluke ne samo o tome da Ukrajina ponovo uspostavi kontrolu nad granicama, nego i odredbe, odredbe vezane za ustavne reforme i za izbore moraju se dogovoriti sa lokalnim vlastima. Ruska riječ koja se koristi, ja znam samo službeni ruski e, tekst, je saglasovni, a to je nešto između konzultacija i koordinacije prvi e, ugovor iz, sporazum iz Minska govori o uspostavi režima posebnog statusa u ta dva područja, a upravo sam na to mislio. E, spojit ću dva pitanja jer su vezana. Prvi, gospodin Galer je rekao da Rusija nije privlačna Oprostite mi što ću, što se neću složiti baš s vama. Ruski socijalno-ekonomski model možda nije privlačan, ali Rusija ima političku privlačnost. Zato što je se uspješno postavila kao standardni nositelj svih onih u Europi i drugdje koji su protiv ono što što se što predstavlja Lavlovskog e, zapadni e, cionizam i konsenzus. I na temelju toga mogu se uputiti na ono što je rekao gospodin Tarner, da su oni godinama ulagali u liberalne i antievropske snage unutar Europske unije i zato oni smatraju da je potpora Rusije i sama Rusija izuzetno privlačna i učinkovita. Druga stvar, što sam mislio kada sam rekao pripremite se na iznenađenje. Nisam, ja ne držim nešto u tajnosti, ali reći ću vam zašto se morate pripremiti na iznenađenje. Kao prvo, ne možemo ovdje raspravljati o tom pitanju jer nemamo vremena. Međutim, postoje ozbiljni sojevi u e, e, ruskom vojnom sustavu i to ih e, i to im šteti. Isto tako u vojnom sustavu postoje e, utjecaj da se zadrže ljudi na terenu i da ih se tamo šalju a to je zbog ograničenog ograničenog izlaganja ruskih snaga na ruskim e, stanovništvu koje govori ruski u Ukrajini. Dakle, ima mnogo, mnogo napetosti ispod površine i kao rezultat toga postoji određena inhibicija u tome da se angažiraju na dugačke borbe na ukrajinskom teritoriju. Kao što vidite, ove e, snage e, na neki način brzo, brzo djeluju potpuno uništavaju e, opoziciju i onda se povlače. I zato je to ono što su učinile redovne ruske snage. Postoji sada procjena onoga što treba napraviti sljedeće. Dakle, to nije procjena hoćemo li samo prihvatiti status quo i živjeti s tim. Ali Amerikanci bi rekli e, u Kremljinu postoje sve opcije na stolu i ako se situacija stabilizira u Ukrajini, oni i dalje predviđaju da se ne može stabilizirati zato što je Ukrajina artificijalna država, nema pravih temelja i tako dalje. Ali ona se nastavlja stabilizirati. Ali oni kažu, ako sada još malo gurnemo, cijela stvar će se srušiti. Međutim, ona se ne ruši oni će možda pokušati još e, određene vojne odgovore, eskalirat će možda sukobe, koristit će vojne snage, možda negdje drugdje, mogu asimetrično djelovati. Sve te mogućnosti e, mogu biti e, poduprene određenim dokazima vezanim za određene pripreme i sl. I posljednja stvar nemam više vremena pa moram završiti. Je li moguće, ako govorimo o stabilizaciji, da održimo vojno status quo bez oružja? Ja bih to rekao na sljedeći način. Ja mislim da su sankcije se pokazale da nisu dovoljne da ograniče ponašanje Rusije sankcije onakve kakve su sada su vrlo učinkovit instrument e, dugoročno kako bi smanjili kapacitete Rusije u ključnim područjima i kako bi smanjili kapacitete Rusije za modernizacijom. Kao što smo vidjeli iz e, sporazuma Minsk 1 i Minsk 2 e, nakon jačanja sankcija, oni do sada nisu ograničili njihovo ponašanje. Mislim da trebamo ozbiljnu raspravu koju vodimo i na drugim mjestima o tomu kako uspostaviti strukturu koja će zadržati i odvratiti ih unutar Ukrajine. A to uključuje mnoge različite mjere e, jačanja obrane Ukrajine. Mnogo toga se događa. Ukrajina čak dobiva sve više oružja od zapadnih zemalja, iako naravno e, taj argument ne stavljamo u onu glavnu kategoriju. I naravno e, govorilo se da će to sve provocirati Rusiju, međutim do sada to nije učinilo. Mislimo da e, Putina provocira samo blef i slabost Mogu li samo još jednu kratku e, rečenicu pa ću završiti? Možda ovo nećete e, aplaudirati. Zato vjerujem da, da smo e, Gruziji dali nad onda bi odgovor Rusije bio jednak. Dakle, da smo im dali AKC plan, onda bi E, a međutim oni su to vidjeli kao blef i zato su djelovali u Gruziji onako kako su djelovali. Međutim, ako pogledate ono što je Putin radio, ne postoji nikakva evidencija da je on ikada koristio, e, koristio snagu ili e, prema jačem protivniku koji je koristio dobro svoju snagu. Hvala lijepa, hvala lijepa na vašem, na vašem posljednjem posljednjoj misli i željela bih e, to razraditi u smislu zaključaka današnjega sastanka. Željela bih spomenuti samo tri stvari. Kao prvo, sporazum s Iranom je najavljen nedavno. Donesen je. Objavljen je. I razmišljamo o mogućim e, o mogućoj cijeni da dobijemo i konstruktivno sudjelovanje Rusije u taj sporazum. Međutim, postoji opasnost da Rusija koja je toliko konstruktivna u drugim dijelovima svijeta E, mi nismo uopće spomenuli u cijelom tom nezadovoljstvu Krim. Ipak e, svi se mi slažemo da je to bilo potpuno kršenje međunarodnog prava. I nedavno se dogodilo da je jedan od naših partnera koristio čistu snagu kako bi pripojio e, teritorije našeg susjeda. I zato moramo razmišljati o učinkovitim mehanizmima kako bismo djelovali i zaista odvratili Rusiju e, da djeluje u, blizini naših teritorija. To sam ponavljala i u e, sjedištu NATO-a. Ja živim samo 200 km od Kaliningrada. Ja, moja djeca, moji unuci a to nije baš ugodno. Iako ja zaista volim živjeti u Poljskoj. I zato moramo razmišljati o učinkovitim načinima, načinima da odvratimo Rusiju. Naravno, bilo je jako poučno e, poslušati e, prezentaciju veleposlanika Zanjera o tome što OSS e, prati. E, bilo da nam se to sviđa ili ne, on, to je inkluzivna organizacija koja djeluje na temelju konsenzusa i Rusija je tu. Dakle, moramo razmišljati o mogućnosti korištenja i drugih mehanizama. Jer Ukrajina se boji e, ove ruske komponente E, u e, praćenju. Dakle, to smo rekli i u našim misijama sebe u Ukrajini. Nismo sigurni o činjeničnim, e, činjeničnoj podlozi njihovih zbog čega se oni prome protive. Međutim, ako uključimo Rusiju u te operacije, moramo uzeti u obzir i druge mogućnosti da učinkovito to pratimo, jer nazočnost e, ruskih promatrača, čak i kad oni čine samo jednu četvrtinu ili jednu petinu e, tih promatrača, dakle 5%, još uvijek je to problem zato što su to agresori u stvari koji e, promatraju sigurnost e, okupiranog područja i to je percepcija. Dame i gospodo, hvala lijepa, zaista je bilo poučno i vrlo zanimljivo. Hvala.